Buenos días eh, a todo el mundo. Empezamos. Dobro jutro svima. Možemo polako započeti današnjim sastankom. Prva točka dnevnog reda je sedma. Prva razmjena gledišta. Za prijedlog Europske komisije koji je usvojen 10. lipnja o jedinstvenim pravilima i postupku za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih poduzeća u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka. Daćemo riječ prije svega izvjestiteljici, gospođi Ferreri iz Socijalista i Demokrata. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Tekst o kojem raspravljamo vrlo je značajan na više razina. Zapravo njime se ne zatvara jedan ciklus rada, ali barem se krećemo u smjeru dovršetka arhitekture banaka Europske unije. Mislim da većina kolega je upoznata s njime, tako da neću prolaziti kroz glavne točke. E, već smo imali i jedan neformalni sastanak na kojem su sudjelovali svi izvjestitelji kako bismo sastavili E, stajalište o jedinstvenom nadzornom mehanizmu, jedinstvenom mehanizmu za rješavanje banaka i mogu vas obavijestiti o nekim od stavova koji su bili iznijeti. Niti jedan izvjestitelj nije smatrao da postoji ikakva pravna problematika što se tiče prijedloga na kojem, se, na kojem je svoj rad temeljila komisija. Dakle, pravna osnova je odgovarajuća, a uz to svi su zastupnici izrazili voljnost, spremnost na tome da parlament e, što prije sastavi svoj stav o jedinstvenom mehanizmu za rješavanje banaka. Dakle, ovaj dio slagalice izuzetno je važan. I to osobito ako uzmemo u obzir da smo već e, donijeli odluku o jedinstvenom nadzoru. I to za one zemlje koje su unutar eurozone kao i za one koje bi se odlučile pridružiti tom sustavu. Dakle, to smo ostvarili, a to bi pak bilo besmisleno ukoliko nemamo jedinstveni mehanizam za rješavanje. Dakle, nema nikakvog smisla da se ljudi okreću državama članicama što se tiče rješavanja banaka. Ono što je važno je da na da ovo sve skupa funkcionira, da bude učinkovito, isto tako da bude dobro koordinirano. S obzirom da stanje je takva, željeli bismo što je brže moguće nastaviti rad na tome, a vijeće također dijeli našu zabrinutost i naš stav što se tiče brzog djelovanja na ovom dosjeu. Iako prijedlog komisije još uvijek se može poboljšati i izmijeniti, njegova temeljna struktura jest nešto sa čime se Europski parlament po našem mišljenju može složiti. Prijeđimo sada na neke od detalja. Zbog činjenice da na ovome radimo istovremeno kao i na istovremeno sa direktivom za oporavak i rješavanje banaka, zapravo nam treba jedinstveni okvir za sve države članice. Dakle, na ove dvije stvari radimo istovremeno na direktivi za oporavak i rješavanje i na našim današnjoj temi. Dakle, te dvije stvari su nam potrebne istodobno. Dakle, jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka mora već postojati. Kako bismo zapravo samo pričekali konačnu odluku o direktivi za oporavak i rješavanje banaka. Dakle, želimo brzo djelovati, ali pričekat ćemo dok se ne zaključi rad na direktivi o pravku i rješavanju banaka. I znam što bi kolege o tome imali za reći. Dakle, imat ćemo jednu horizontalnu platformu sa istom pravnom osnovom koja će omogućiti da pravila za rješavanje banaka budu uniformna u cijele, unutar cijele bankovne unije i u svim institucijama koje se unutar nje nalaze. E, Predsjedatelju voljela bih da tajništvo potvrdi koji članci, s kojim člancima se zapravo ne možemo baviti prije nego što riješimo direktivu za oporavak rješavanje banaka. Dakle, trenutno vijeće i parlament pregovaraju o tom pitanju. Neki od elemenata jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka, da njima ne možemo raditi prije nego što se ovo prethodno riješi. Također bismo trebali imati određena daljna pojašnjenja, osobito kada se radi o ovlastima, ovlastima takozvanih odbora u našem pravnom tekstu. Dakle, imamo novu agenciju koja će funkcionirati na razini bankovne unije i koja će biti zadužena za rješavanja. Zanima nas i koja će uloga komisije u tome biti pravno i institucionalno gledano komisija treba biti to tijelo e, unutar kojeg se donose odluke. No, kako radimo na pravnom tekstu, važno je da se pobrinemo da veze između tog novosnovanog tijela i Europske komisije budu vrlo jasno izrečene. Naravno, to se također povezuje s elementima javnih računa i gdje se to točno uklapa. To je također važan element. U pravnom tekstu vjerujemo da bi trebala postojati jedna paralela između toga što dolazi iz pregovora između parlamenta i drugih parlamenta i drugih e, institucija o jedinstvenom mehanizmu za rješavanje banaka i to osobito što se tiče uloge parlamenta u imenovanju osobe koja će biti odgovorna osoba unutar tijela za nadzor. Dakle, parlament bi trebao imati vodeću ulogu u tome i paralelno djelovati u tome. dakle, usporedo s onim što, na čemu trenutno radimo kad pokušavamo uspostaviti mehanizam za rješavanje banaka. I to osobito, dakle, što se tiče imenovanja izvršnog direktora. Parlament je naravno uvijek naglašavao važnost rodne jednakosti, pogotovo u ovakvim područjima, tako da bi te stvari trebalo imati na umu kada govorimo o tom iznimno važnom mjestu. Dakle, mjesto koje će biti na čelu važnih institucija, odnosno tijela Europske unije. Neću ulaziti u detalje svih elemenata, samo prelazim one točke koje smatram najvažnijima, tako da bih zapravo najradije prešla na sljedeće dvije teme, gdje bih osobito rada čuvala mišljenja mojih kolega. Parlament je uvijek govorio, naglašavao važnost štediša u tome i tome koliku zaštitu dobivaju oni, dakle njihovi ulozi, a to je nešto što o čemu se danas dosta govori i od ključne važnosti da povratimo i održimo povjerenje naših građana. Dakle, time se trebamo posebno pozabaviti osobito kada razmatramo mogućnost e, pomoći bankama i jamstava štednih uloga. Dakle, korištenje jamstava za depozite što se tiče oporav, rješavanja banaka, moglo bi se pokazati da zapravo nije održiva ukoliko sustav ne funkcionira naliko dobro koliko je to zamišljeno. Stajalište parlamenta o tome mora biti vrlo jasno i vjerojatno bismo to trebali ponovno razmotriti zajedno s vijećem tijekom pregovora. Za kraj, ukoliko dobijemo jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka, to je i onako stalište parlamenta, za to smo se uvijek borili i to je zapravo zamisao parlamenta još iz 2010. godine i predviđeno je da bi na raspolaganju bili fondovi ukoliko dođe do, nećemo reći, stečaja već rješavanja banaka I parlament je zapravo uvijek podržavao to stajalište. E, došli smo na zamisao o jedinstvenom fondu, fondu koji bi financirale banke i druga tijela. Dakle, sva tijela koja su uključena u taj sustav rizika i smatramo i dalje da je to ispravan stav. Ali trebalo bi na tome nastaviti raditi, o tome razgovarati i dalje, sada kada je taj novi sustav započinje funkcionirati da zapravo vidimo kako bismo mogli popuniti taj fond i da li bi u ranim fazama trebala postojati određena kreditna linija koja će biti isključivo posvećena tome da fond da u fondu od samog početka postoji dovoljno sredstava. Dakle, to je bila zamisao, izvorna zamisao parlamenta još 2010. godine. Dakle, europski stabilizacijski mehanizam je nešto što je važno i što mora biti na konzistentan način uklopljeno tijekom naših e, intervencija u banke, a ne samo da se nestrukturirano pomaže bankama koje prolaze kroz jedno strukturirano rješavanje. To su dakle dvije e, glavne točke što se tiče e, logike, filozofije, ako tako možemo reći, i za intervencije u rad banaka. No, svejedno, ovaj prijedlog tekst komisije je dobar, solidan, to je ono što Europi treba i to će biti kamen temeljac bankovne unije i pomoći će nam ostvariti tri osnovna cilja. Veću stabilnost u financijskom sustavu, zaštitu poreznih obveznika dakle onih koji zapravo najviše pate zbog problema banaka i konačna zaštita potrošača. Govornica se ispravlja zaštita štediša. Dakle, kroz ta tri elementa banke će se vratiti svoje osnovne funkciji kreditiranja stvarnog gospodarstva, poticanja gospodarstva i pomaganja Europi da izađe iz duge krize. Dakle, trebamo na tome raditi odgovorno, a zajednički sa drugim institucijama i mogu reći da u parlamentu doista razni klubovi zastupnika e, lijepo surađuju zajedno i parlament je doista posvećen ubrzavanju ovog procesa i pripremanju svog stajališta tekstu nadamo se i vjerujemo da i druge institucije dijele to stalište. Hvala lijepo. Eh, Hvala ti Elisa u ime Europske pučke stranke. Predajem sad riječ koordinatoru jer je izvestiteljica u sjeni odsutna. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Govorit ću umjesto gospođe Wortman Kohl, koja je zaustavljena u svojoj zemlji zato što se odvija jedan veliki prosvjed i ona se ispričava za svoje odsudstvo. Dakle, ja ću govoriti umjesto izvjestiteljice u sjeni. Ja ću govoriti e, ono što mi je ona rekla, dakle, e, da ne bi bilo zbrke, kao što je prošli put bilo sa gospođom Luling. Prošli tjedan smo povjerili Europskoj središnjoj banki novu nadležnost, ona će biti supervizor u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma, ali trebamo i dalje raditi na bankarskoj uniji kako bismo povratili povjerenje građana u bankarski sektor. Bitno je da udružimo naše snage, naše napore, da imamo ambiciozni kalendar kako bismo poštivali datum 1. Eh, siječnja 2015. godine za početak stupanja na snagu. Kako bismo to postigli, isto tako je bitno e, osloniti se na jedinstveni nadzorni mehanizam. E, gospođa je tu bila izvjestiteljica o budućem e, okviru u slučaju krize. Jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka je jedan od osnovnih stupova bankarske unije moramo tijelu za razrešenje dati dostatne alate kako bi brzo, učinkovito i predvidivo reagirao čim je banka u području e, nelikvidnosti. Treba zaštititi novac poreznih obveznika, treba zaštititi vjerovnike i treba ublažiti štete realnom, realnom gospodarstvu. Stoga mi podržavamo ambicioznu liniju gospodina Michel Barnier, iako još treba o detaljima raspraviti. Posljedične točke o kojima bi gospođa Wortman Kohl htjela danas razgovarati, to znači da trebamo razmisliti više o ulozi um, odbora za rješavanje banaka i njegov odnos sa komisijom. Trebamo učiniti to tako da bude uravnotežen odnos između e, ta dva dionika i da ne postoji sukob između njih. Odboru za rješavanje banaka treba dobiti e, diskrecijske ovlasti, to će biti teško, ali tu ideju treba ipak ozbiljno razmotriti. Fond za rješavanje banaka mora biti vjerodostojan, on je važan kako bi imali ponovno povjerenje u eh, jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka. Postoji rizik da će eh, rok za provedbu biti predugačak. Mislim da bi nam trebalo načelo prema kojem privatni sektor financira fond za rješavanje banaka, u isto vrijeme moramo vidjeti koje su nam opcije kako bismo ubrzali eh, postupak prikupljanja sredstava. Parlament treba tu isto tako zadržati svoju e, ulogu unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma. Trebamo još poboljšati neke točke ovog dosjea, na primjer e, imenovanje izvršnog direktora e, odbora za rješavanje banaka. Trebamo još gledati i dalje u budućnost. Parlament e, već od početka pregovora o tijelu za nadzor banaka razmišlja o nadložnostima u smislu rješavanja banaka i moramo uvijek djelovati u okviru naših ugovora, ali moramo iskoristiti ovu priliku kako bismo izrazili našu globalnu viziju o budućnosti jedinstvene bankarske unije, e, Europske unije i, na primjer, trebali bismo uključiti jednu e, klauzulu za reviziju u taj dosje. To je, dakle, mišljenje e, gospođe Votman Kol koja čestita izvjestiteljici na radu. Hvala. Hvala vam. U ime kluba zastupnika ALDE, gospođa Gular, izvolite. Hvala vam. Malo smo pod utiskom da e, izrađujemo nešto e, novo, nešto uspješno, jer je ovo ista, e, isti tim koji radi na ovome kao i paket od šest mjera, dakle Liza, gospođa Votmakol i tako dalje. Isti su ljudi, mislim da imamo suglasnog što se tiče prijedloga komisije, što se tiče potrebe za hitnošću. Ja stvarno želim naglasiti upravo taj aspekt. To je na neki način zadnji korak jednog projekta koji nas već od početka ovog parlamentarnog saziva e, zaokuplja. I mislim da treba se tako reći da bismo možda trebali razmisliti o klauzuli reviziji zato da što prije, što brže se uspostavio mehanizam, a ako nešto treba promijeniti kako bismo e, mogli to i učiniti, ali u svakom slučaju ne trebamo gubiti vrijeme. Samo kratko, što se tiče koordinacije između odbora za rješavanje banaka i komisije, Jean-Paul se upravo osvrnuo na to, mislim da je to dio posla i sa Europskom središnjom bankom u smislu nadzora, zato što ćemo imati dva tijela koja će se E, sukcesivno uključivati u te postupke sa različitim nadležnostima, sa različitim stajalištima, njihova stajališta nisu potpuno ista, u kontekstu gdje se govori o vrlo ozbiljnim stvarima jer se može dogoditi da se jedna banka mora zatvoriti, a vidjeli smo sa nedavnim primjerima u krizi, e, imali smo e, dakle, pitanja Belgija i Francuska, pitanja Belgija i drugih zemlje, E, koje su, to su prekogranična pitanja i vrlo složena pitanja istodobno, stoga mislim da trebamo naponaviti upravo na tome. Još jedno tehničko pitanje. Komisija govori o e, jednom vrlo važnom pitanju iz e, već doba rimskog ugovora o pitanju konkurentnosti, kako možemo riješiti problem državnih potpora i njihov ritam, to je nešto na čemu trebamo raditi, a isto tako što ćemo učiniti ako jedna zemlja odluči izaći iz sustava SSM ili iz sustava za rješavanje banaka, kako ćemo onda raspodijeliti jamstva koje smo prikupili, kako možemo zajamčiti da se neće to sve urušiti od danas do sutra zato što, na primjer, dođu do promjene vlade u nekoj zemlji članici. Dakle, treba nam stabilnost, treba nam otvorenost i za one zemlje koje nisu e, zemlje članice europodručja, treba nam i obrnuti postupak, dakle da se ta pravila ne dovode u pitanja ukoliko dođe do nekih promjena na vlasti. Eto, to je ono što sam htjela reći. Mislim da ćemo uspjeti skoro doći do dobrog kompromisa u suradnji sa komisijom i u suradnji sa Europskom središnjom bankom koja nam se treba malo približiti u stajalištima kako bismo vidjeli kako će se točno provoditi ova pravila koja ćemo uskoro usvojiti. Hvala vam u ime kluba zastupnika Zelenih, gospodin Lambert. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ja nisam Filip Lambert, ali to nije velika razlika. Govorit ću na njemačkom. Iz našeg stajališta bih htio reći sljedeće. Prijedlog Europske komisije o zajedničkom tijelu za rješavanje banaka i odgovarajućeg fonda za rješavanje banaka sa stavljanjem naglaska na zajedničkom i jednom je iz našeg stajališta e, nešto što će nas dovesti do cilja prije svega zbog toga što je predođba u Europskoj uniji da u svakoj zemlji imamo vlastito tijelo za rješavanje banaka i vlastiti fond za rješavanje banaka, e, nešto što će dovesti do toga da ćemo redovito e, imati situaciju da neće doći do sanacije banaka i da neće doći do e, sudjelovanja vjerovnika. Situacija je vrlo absurdna. U zemljama koje su dosta male imati vlastito tijelo za rješavanje banaka i vlastiti fond, to je stvarno absurdno. Takva tijela nikad neće imati dovoljno iskustva kako bi u slučaju potrebe stvarno e, uspjeli riješiti banku. I činjenica da, da je tijelo odvojeno od fonda će na kraju dovesti od toga da će na kraju plaćati porezni obveznici. Predođba je sljedeća. Od ekonomskog e, potencijala regija, na primjer, e, koja je velika kao područje grada Minhena, da takva regija ima tijelo i fond, e, ona, će ona bi trebala imati sredstva koja su dostatna. To uopće nije moguće. I to nije dio tradicije koju mi imamo i to diljem e, svih klubova zastupnika, to je da, da zahtijevamo zajedničku bankovnu uniju, a za to nam je potreban i zajednički fond i zajedničko tijelo za rješavanje banaka. Na ovom mjestu isto tako nema smisla e, raditi razliku između velikih i malih banaka. Jer i kod malih banaka, tijelo za rješavanje banaka neće imati iskustvo kako bi stvarno provelo rješavanje banaka na nacionalnoj razini. To znači da ako sada na europskoj razini ne stvorimo zajedničko tijelo za rješavanje banaka, onda ćemo podrivati sve ono što smo stvorili sa zajedničkim nadzorom nad bankama. Isto tako se ne može razumjeti da ćemo sada nadležnost pri nadzora vršiti sa zajedničke razine, a da odgovornost neće biti zajedničke prirode. To je paradoksalno i to ne odgovara načelu odgovornosti da dakle je odgovornost uvijek vezana uz moć. I stoga prijedlog stvaranja mreža nacionalnih tijela za rješavanje banaka i nacionalnih fondova nema smisla. A sada, budući da je to vrlo očito, se argumentira sa pravnim argumentima i e, tu treba reći da ono što je rekao glavni odvjetnik e, u vezi short sellinga na sudu u Luksemburgu, da je to stvarno pretjerano. Neko je pročitao taj prijedlog. Vidi da on kaže da bez promjene ugovora se može stvoriti bankovna unija. E, on isto tako govori tamo e, druge stvari Jean-Paul, Silvi, mi smo se uvijek e, prepirali sa našom vlastitom pravnom službom, za našem, sa pravnom službom komisije, a Maroni i glavni odvjetnik e, isto tako sada dovodi u pitanje odluke pravne službe Europskog parlamenta kao i Europske komisije, zato što jasno kaže, dakle Maroni kaže da kao zakonodavac možemo predati nadležnosti nekom tijelu. No, to treba onda raditi na temelju solidne pravne osnove. A glavni odvjetnik kaže jasno da na 352 na temelju pojačane suradnje možemo ići puno dalje u stvaranju novih europskih institucija i prije svega novih europskih agencija sa moći suodlučivanja. To je nešto što ne smijemo podcijeniti zato što ćemo imati taj pravni problem vjerojatno i u budućnosti. Znamo da će biti vrlo teško stvarno i provesti te odluke i prije svega e, ako imamo na području financijskih usluga potrebu za jakim europskim agencijama i tijelima, onda moramo, draga gospođe izvjestiteljice, uzeti u obzir i to izvješće kako bismo konačno uklonili te gluposti vezanih uz Maronija. Jasno je da 50 i 60 je donesena odluka koja je bila opravdana jer je komisija u tom trenutku sama odlučila prenijeti nadležnosti nekoj agenciji. No to je bio potpuno drugačiji slučaj i to glavni odvjetnik eh, suda u Luksemburgu jasno kaže da ako su parlament i vijeće zakonodavci ako odluče predati diskrecijske ovlasti nekoj agenciji, i slično raspravu smo imali i kod SSM-a i drago mi je što je to konačno razjašnjeno. Drago mi je isto tako i što sud u Luksemburgu konačno slijedi sada našu odluku kako bismo konačno u potpunosti uklonili ovu dvojbu. Ono što sada radimo je i zbog toga ono, toliko važno zato što se sada postavlja pitanje vezano uz jedinstveni nadzorni mehanizam, dakle uz Europsku središnju banku, postavlja se pitanje koji je zaštitni mehanizam kod procjene bilance banaka. Ako ne nađemo nikakvo, nikakav odgovor na to što je vjerodostojan zaštitni mehanizam, onda se izlažemo opasnosti da je Europska središnja banka zbog bojazni radi reakcije tržišta odluči ne provesti pravovaljani stres test. E, to je nešto što ne možemo napraviti imajući u vidu naše građane, zato što u trenutku kada se prenosi e, ova nadležnost na europsku razinu, onda se prenosi i odgovornost. I ukoliko imamo nekih e, nekih trulih dijelova tog mehanizma, onda to moramo pravovremeno i otkriti. Stres testove možemo samo onda izbjeći ako imamo dobar odgovor na to tko će plaćati u e, pitanju sumnje. Komisija je sada iznijela jedan prijedlog ovog fonda za rješavanje banaka koji se može financirati na tržištima. Njeg treba učiniti operativnim, a ako postoji sumnja u mogućnost financiranja na tržištima, onda moramo vrlo jasno o tome razgovarati. Ovaj fond mora imati mogućnosti da riješi probleme u, takvim slučajevima i stoga je bitno opremiti se za, sa, dostatnim, e, dostatnim sredstvima, povući i banke i financijski sektor e, na polaganje računa i pravovremeno pokrenuti taj sustav. Svaki oblik odgode je u potpunosti neodgovoran jer imamo jedinstveni e, super, e, jedinstvenog supervizora kojemu na taj način zapravo oduzimamo svu moć. I još jedna primjedba. Sigurnost institucija u Njemačkoj. Znam da to brine mnoge među vama. Sigurnost institucija ne bi trebala biti izuzeta od ovog sustava, nego treba čak da, pače i od njih očekivati da imaju mogućnosti za rješavanje banaka. Taj sustav treba onako realizirati kao što je realiziran isto tako i njemački fond za rješavanje banaka gdje neke banke ne plaćaju jednako u taj fond zato što same od sebe već unutar svoje, svoje banke e, imaju jedan dostatan fond. Dakle, ne traži se izuzeće za zaštitu financijskih institucija, nego se e, traži europska odluka, europsko rješenje i to bi e, koristilo i njemačkim bankama i to više nego što e, sada u situaciji kada oni stalno tražu izuzeća. Nešto što me zabrinjava. U članku 72.2 je vijeće unijelo jednu mogućnost izuzeća i mislim da je to nešto što skoro niko nije primijetio do sada. Tamo piše dakle, da prije 8% bilance sudjelovanje vjerovnika da su moguće državne potpore za banke. Molim vas da si svi pogledate upravo taj članak 72.2 posebice naš kolega Gunnar Hökmark. Ne smatram to prihvatljivim da banke koje su posrnule, da prije nego što zapravo se vidi da su posrnule, da država može neograničenim davati državne potpore. To je sada nešto što vidimo da je uvelo vijeće, to je neprihvatljivo s mojeg stajališta i to ne i to nije sukladno onom načelu da banke sudjeluju uz u financiranju svojih sanacija. Moramo jasno reći da prije zagrade ne smije doći do državnih potpora. To je vijeće e, vrlo lijepo reklo, kako to ne bi e, toliko upadalo u oči, dakle u tom članku 82.2 i to isto tako spada u ovu raspravu o načinu rješavanja banaka, da se takve recimo to da se takvi hitni izlazi omoguće, no svi ovi načeli, sva ova načela su e, su nekorisna ukoliko omogućimo državne potpore prije zagrade. Dakle, ja bih preporučio da nastavimo sa našim radom i to je dakle stvaranje jake bankovne unije sa jakim europskim institucijama kao što mi to u našem domu već zahtijevamo tri godine. Hvala Sven. U ime Cera predajem riječ izvjestiteljici u sjeni gospođi Biki Ford. Thank you very much. Hvala lijepo. Čestitat ću e, što koriste dva izvjestitelja. Mislim da bismo mi to morali možda uvesti i u naš klub zastupnika. Evo, samo nekoliko uvodnih napomena i nakon toga četiri e, naknadne napomene. Prije svega, e, cilj svega ono što mi radimo u okviru naše kluba e, zastupnika u okviru ove e, rješavanja je da mi pokušavamo smanjiti gubitke kako u zalagače, tako i za poreske obveznike, kako i za države. I isto tako, ono što je jako važno jest e, da se borimo protiv neizvjesnosti e, jer e, ona može izazvati puno problema. Prema tome u svemu što radimo moramo imati izvjesnost i moramo imati vjerodostojni tekst o rješavanju. I tu se slažem sa svim kolegama da je to važno. Međutim, sve što je svi mi dobro znamo da dvije banke ne posrnu na isti način i moramo se zato moći nositi s različitim tipovima e, posrnuća, odnosno propadanja banaka. Ja zato želim dati prijedlog vezan za e, kredibilitet, ali isto tako i e, fleksibilnost a to da se moraju polagati računi. E, dakle, tko god se bude našao na čelu svega toga mora imati odgovarajuće instrumente da budu odgovorni, a e, mi moramo od njih tražiti da budu odgovorni i da nam to dokažu. Ono što smo naučili iz onoga što se dogodilo na Cipru jest e, da kada vam od vas nešto komisija traži, onda se njoj drugačije polažu računi nego ako od vas to traži nacionalni ministar. E, teško je komisiji e, donijeti e, pojedinačne odluke i od njih tražiti odgovornost zbog tog kolektivnog donošenja odluka. I mi zapravo u ovoj situaciji dajemo povjerenicima ogromne, ogromne ovlasti. Oprosti Silvije, ali ja sam vas saslušala. Dakle, bude li se povjerenicima dalo takve ovlasti, mislim da se mora zaista razmotriti gdje je tu demokratska odgovornost i ostaje to sve u e, dakle e, komisiji kao skupini povjerenika. Nadalje, Povjerenici e, moraju na kredibilan način e, donositi odluke. E, međutim, oni moraju u ovom tijelu za rješavanje biti odgovorni za eventualne greške. Što ako ispadne da je fond previše kompenzirao neku banku ili pak da je umanjio e, rizik e, za vjeronike. Dakle, tko je tu odgovoran? Gdje je tu zaštitni mekanizam? Ako se odluka donese i ta se odluka pokaže krivom. Dakle, što u slučaju grešaka? Što se tiče pitanja financiranja, jasno mi je da neke E, strane neke države žele da postoji jedan e, središnji fond, a evropski zastupnici i neki drugi kažu da to još nije uspostavljeno. Ako imate središnji fond ili mrežu fondova, ne slažem se s onim što nam trenutno kažu e, službenici komisije da takav jedan fond neće nikad imati ...poreske posljedice. Kada smo se počeli e, baviti jedinstvenim nadležnim nadzornim mehanizmom, uvijek smo rekli da onaj tko plaća račune e, mora e, moći sudjelovati u donošenju odluka. Naročito kad se to odnosi na porezke obveznike. A ako vi da stavljate porez na banke to je zapravo ista stvar, ista vrsta zapravo porezkog tereta kao na tvrtke na porezkog obveznika. I prema tome ja smatram da država na koju se to odnosi mora sudjelovati u toj odlosi. Osim toga, komisija počne govoriti da se takve odluke mogu donositi i da se ne misli da je, se tu radi o nekim fiskalnim porezkim procjenama, onda treba vidjeti kako se to odnosi u odnosu na državne potpore. To je zapravo jedno dosta teško pitanje. E, moram reći da s obzirom na moje podrijetlo se razmišljam što je sa trećim zemljama i onima koji tu e, ne sudjeluju. Moramo razmisliti, europska bankovno tijelo što će to napraviti u okviru SRM-a EBA ima obvezujuće e, mišljenje. E, moramo paziti na odnose između e, dva tijela za rješavanje. Ako u okviru SRM-a država članica sudjeluje i komisije i ako dođe do oprečnih mišljenja sa e, državama koje u tome ne sudjeluju, e, može li tada Europska bankovna agencija e, moći djelovati? Mi tu zapravo dajemo ovlasti i nešto što je obvezujuće, a radi se o ogromnim količinama novca. Eliza, jasno mi je kada govorite o tome da se stvari trebaju hitno riješiti, ali smatram da je jako važno da ipak zastanemo i da vidimo da je ta e, posredovanje koje postaje obvezujuće nešto što je li to dobro napravljeno ili nije i u svjetlu onoga e, što je rekla i Korina e, i Jean-Paul Gozes. Slažem se i sa zelenima. Zašto bi e, se nekima davala e, državne potpore? E, možda niste dobili dobar prijevat, ali u svakom slučaju ne možete imati jedan sektor tržišta banaka za koji traži da ih se uvijek tretira na drugačiji način. Kada su međusobna jamstva, e, odnosno e, e, drugačija. Moramo paziti kakva su ta jamstva jednih prema drugima i kako se oni odnose u kapital iz direktive o kapitalnim zahtjevima. U svakom slučaju nisam uvjerena da svi imaju sve banke ovdje zapravo imaju ista pravila. E, radili se e, o, ovisno o tome o kakvoj se vrsti banaka radi. Prema tome, to je nešto što moramo pobliže razmotriti. Hvala lijepa. Sada Ford. gospodin... Ne. budući da moramo za 40 minuta glasati maksimalno mogu dati 3 minute za svakog govornika. Dakle, gospođo Hubner, jednostavno htjela bih reći za početak da vjerujem da smo od komisije dobili vrlo konstruktivan prijedlog te da će nas to dovesti do uspostavljanja ustanova e, koje za sada još ne postoje i manjkaju u Europi u e, bankovnom i financijskom sektoru. To je dakle pozitivan pristup i e, moramo uvijek imati na umu cilj da s jedne strane razvojimo banke, s druge strane države. Veza između jedinstvenog mehanizma rješavanja oporavka banaka i e, direktive. Što se tiče jedinstvenog mehanizma za rješavanje, povlačit će se iz fondova za rješavanje e, koje e, ulaze u obseg te direktive. O, prema direktivi o rješavanju situacije banaka e, mislim da u članku sedmom moramo se pozvati na direktivu o oporavku i rješavanju kako bismo izbjegli preklapanje. A e, e, moramo napravo pogledati i sve ono što stoji u direktivi o oporavku i rješavanju, a ne početi e, u potpunosti iz početka. Ono što je rekla Silvi Goulard da trebamo imati što se ubuhvatni sustav je nešto s čime se slažem, ali kada se gleda na koji način radi izvršni odbor, e, kako se glasa i tako dalje, e, dolazimo do e, zaključka da države članice e, će nadglasati različite filijale i podružnice. Mislim da moramo naći alternative. Ako želite da se zadrži način odlučivanja koji stoji u prijedlogu komisije, tada države članice koje imaju filijale i podružnice moraju moći predložiti planove za rješavanje koje će ići i dalje od onoga što je već e, predloženo i to kada se radi o pitanjima nacionalne stabilnosti koja je dovedena u pitanju. To je vrlo važno. Međutim, tu možemo razmotriti i drugu opciju, a to da e, podružnice i filijale imaju zapravo e, sudjelovanja u e, aktivi glavnih e, banaka. I još jedna stvar što se tiče područja primjene jedinstvenog mehanizma rješavanja koji se odnosi na jedinstveni nadzorni mehanizam prema kojem će opseg biti, odnosno područje primjene jako sužen jer će male banke ostati pod e, nacionalnim nadzornim tijelima. E, sve banke bez obzira na njihovu veličinu ovdje bi prema jedinstvenom mehanizmu rezolucije dolazile pod isti e, tu kapu. Prema tome to je nešto što će se morati točno riješiti. Mislim da se to može riješiti uredbom o jedinstvenom mehanizmu e, rješavanju. A sada e, Ole u ime socijalista i demokrata. Ah. Hvala predsjedavajući. Postoji jedan aspekt za e, koji e, mislim da e, slabi prijedlog a to je perspektiva radnika koji nije zapravo uopće ustao u obzir. Tu se pravni aspekti moraju jačati. Zaposlenici i njihovi predstavnici ključni su element kada banka dođe u e, problematičnu situaciju. Oni moraju znati što se događa i moraju im se dati razumni prijedlozi da bi se na e, konstruktivan način omogućile isplate i e, uredno funkcioniranje te banke. Moraju se napraviti jasni komunikacijski kanali E, kojima će se obavještavati zaposlenici, a isto tako mora postojati i jasan lanac odgovornosti kako bi se zaposlenici informirali i konsultirali. Smatram da je od izuzetne važnosti da e, se u zaposlenicima vidi zapravo jedno bogatstvo, a ne netko koji je tek sekundaran izvan svega. Hvala. Hvala, gospodine, gospodine A sada dajem riječ gospodinu Klincu u ime e, Aldea. Hvala vam. Ako pogledamo Banku Americi i Banku europa ne možemo vidjeti da u banku u Americi su banke postale još veće u međuvremenu, da su solidne, da su se udružile i spojile, a da istodobno se odvijaju sanacije desetaka banaka svake godine. U Europi uopće ne rješavamo jednu banku, iako znamo da je našem sustavu potrebna konsolidacija i da imamo vrlo krhke banke još uvijek. Stoga je ovaj prijedlog toliko važan. Nama je naravno potreban mehanizam za rješavanje banaka, to nam je prije svega potrebno za banke koje djeluju prekogranično, no zapravo ga trebamo i zato sam ja s tim prijedlogom samo uh, na ograničen način zadovoljan, uh, potreban nam je taj sustav za cijelu Europsku uniju. Dakle, imat ćemo sada nadzor od strane Europske središnje banke, to je na neki način drugi po redu najbolji prijedlog i isto tako nije u redu da one zemlje koje su rekle da neće nikad sudovati u tom sustavu da imaju pravo sudučivanja. Potreban nam je jedinstveno tijelo za rješavanje banaka, a sada bilo da iz pravnih e, argumenta ili iz drugih aspekata izrađujemo mrežu tijela, mislim da to nije način kako ćemo dobiti uredan sustav. Imat ćemo različite interese koje ćemo teško uskladiti. Imat ćemo poteškoće sa donošenjem brzih odluka i svađat ćemo se o načinu financiranja i načinu sudjelovanja pojedinih e, sudionika u tom sustavu. To je, nažalost, sada malo neuspio prijedlog. To uopće nije zadovoljavajuće E, sada imamo situaciju da zemlja u kojoj je banka ima pravo glasa, a isto tako i zemlja u kojoj imamo filijale banaka također imaju pravo glasa. Mislim da je to nepravedno u mnogim e, slučajevima i da nije privre, e, da nije da nije dobro rješenje. Ono što nam u svakom slučaju treba je jasna harmonizacija pojedinih sustava za rješavanje banaka i isto tako sustava financiranja. Mislim da to nećemo toliko brzo ostvariti i stoga nemojmo se samo zavaravati. Imamo najbolje namjere, no smatram da nećemo to na dobar način ostvariti. Imate šest minuta, nemojte se brinuti za vrijeme. To je, nažalost, veliki hendikep ovog sustava. I mislim da će nam financiranje isto tako još zadavati dosta glavobolje, jer je jasno da će nam trebati mnogo godina, možda čak i deseta godina, da e, ovaj fond opremimo sa dostatnim sredstvima. On umeđu neće biti dostatno opremljen. I hoće li e, rješenja biti u tome da se europski stabilizacijski mehanizam iskoristi isto tako za kao neki plan B. To je još neizvjesno. Ne mogu shvatiti zašto europski stabilizacijski mehanizam gdje e, njemački porezni obveznici sudjeluju sa 27%, bi se sada trebao e, možda moći iskoristiti za banke koje uopće nemaju nikakve veze sa Njemačkom. Mislim da to neće biti jasno građanima i mislim da tu moramo još tražiti neka druga rješenja. Još nešto što se tiče institucionalnog jamstva, na što se već e, sve osvrnuo, mislim da je on možda nešto krivo shvatio on e, je rekao da ne želi izuzeće za njemačke banke, već da to želi stvarno imati u našem dokumentu, da to bude jedno od mogućih rješenja i s time se mogu potpuno potpunosti složiti. Ako se ako ovi, ove institucije međusobno jamče jedna za drugu, ako su složne, onda je to dobra mogućnost. No ono s čime se ne slažem Sven, je činjenica da Njemačka banka se mora konačno riješiti problem sa e, svojim sa, e, filijalama u određenim pokrajinama. I e, mislim da ne možemo prihvatiti da tu sudjeluju porezni obveznici. Još jedna zadna primjedba. Nadam se da će nam vrlo uskoro uspjeti skloniti s puta ove pravne neizvjesnosti jer ne može biti da uvijek kada tražemo neki e, put da onda uvijek kasnije imamo problema upravo sa ovim pravnim pitanjima. Hvala vam gospodine Klins. Gospodin Peter Simon je sljedeći govornik. Da, hvala vam. Hvala ti Wolf što si to tako jasno rekao, dakle ovo pitanje sa pravnom osnovom, da to ne može biti prepreka E, bilo bi mi drago da čujemo tako nešto iz Berlina, no iz Berlina čujemo upravo suprotno. Europa i porezni obveznici nemaju trenutno prijetnju od strane banaka. Njemačka vlada je ona koja im prijeti. Vlada u Njemačkoj sve odbija. Odbija, e, odbija mogućnost da se ESM uključi u ovaj e, postup, postupak odbijaju tijelo za, za rješavanje banaka, odbijaju sve, a ako se sve odbije, onda nećemo se pomaknuti niti za centimetar. A, zapravo se svi slažemo oko temeljnih stvari. Porezne obveznike treba isključiti iz toga. A Wolfgang Schäuble se stvarno sada treba postaviti pitanje želi li riješiti ovaj začarani krug između e, banaka i država. U tom slučaju nam je potreban jasan signal iz Berlina. Mislim da i danas trebamo odaslati jaku poruku. Mi svi to želimo, mi se svađamo možda oko pravne osnove, ali nismo protiv toga u potpunosti. I mislim da je to vrlo važan signal koji ćemo danas prijepodne odaslati i mislim da će nakon e, subote, nakon izbora konačno e, se prijeći u jednu konstruktivnu fazu koja će biti dostatna za pronalaženje rješenja. Hvala vam, gospodine Simon. Gospodin Epping, izvolite. Da, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mene uvijek zabavlja kada čujem njemačke govornike koji govore o pravnicima. Da vas posjetim, Martin Luther je rekao da su pravnici loši kršćani. Možda bismo trebali imati manje povjerenja u pravnike i u našu vlastitu pravnu službu. No zapravo imam pitanje upućeno izvjestiteljici. Mi smo za nadzor nad bankarski sustav, naravno ja sam isto tako i za sustav za rješenje banaka, jer mora biti moguće da banke propadnu, zato nam je potreban, fond. No, pitanje je kako ćemo popuniti ovaj fond. E, postoje različita mišljenja. Neki e, vide dvije faze za to, dakle nadzor, rješavanje i e, europski neki e, sustav e, za jamčenje štednih e, poluga, a neki govore samo dva koraka. Gospodin Klins naravno nije veliki zagovornik za zaštitu štediša, ni nizozemska to nije, no većina zapravo je za to i mislim da izvjestiteljica isto tako to želi, da to zastupa, dakle da želi sustav za zaštitu štednih pologa, jer fond na početku neće biti popunjen, govorimo sada o kreditnoj stavci, no pitanje je kako će se ona popuniti. I zatim je tu i ESM, a gospodin Klinc je na, početku rekao da su porezni obveznici spašavali banke. ESM nije smio spašavati banke na početku, no na kraju je on to i mora učiniti i to preko španjolske vlade. ESM se na kraju upravo koristi u tu svrhu. Gospodin Barnier je jučer govorio o javnom zaštitnom mehanizmu, dakle zaštiti, zaštita štednih pologa. Ta riječ se ne, nije točno tako koristila, ali zapravo se želi ići u, u smjeru takvog sustava. To znači da prije svega veće banke mogu ulaziti u sve veće rizike zato što će znati da imaju fond koji ih može spasiti. To je vrlo zabrinjavajuće po mom mišljenju, a velike banke su e, u mnogim zemljama članicama i politički obojene, to je dakle i nacionalno pitanje i to je moje pitanje upućeno izvjestiteljici. Želite li preko tog fonda zapravo krenuti putem zaštite štenih pologa i sustava zaštite štenih pologa? Hvala vam. Sljedeći govornik, izvolite. Gospodin Fejo. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htio reći da ovo izvješće ide u pravom smjeru, da ćemo postići veću sigurnost bankarskog sustava, to je iznimno važno, i to utoliko više što smo svi vidjeli e, što se dogodilo u pojedinim zemljama s bankama. No, trebamo posebno obratiti pažnju na jednu točku. Radi se o načinu na koji će taj odbor za rješavanje banaka raditi. To je već i e, spomenuto. Taj odlomak parlament mora izmijeniti. I zatim isto tako nešto što se tiče samog fonda za rješavanje banaka. To također moramo još detaljnije razraditi. Tu stoji da e, će unutar deset godina biti e, opremljen sredstvima i to od strane banaka, to je principijalno točno, no trebamo razmisliti što će se dogoditi ako prije e, tog roka od deset godina imamo neki, neki, neki problem većeg odmjera, što znači da moramo riješiti ne samo sve to za budućnost, već i detaljno za ovih sljedećih deset godina. To će, bojim se, ići dosta polagano. Ja bih rado vidio da izvjestiteljica razmisle o tome kako pronaći rješenje za to, dakle zajedničko rješenje u smislu cijele Europske unije, kako bi se riješili problemi koje će, će možda nastupiti unutar tih deset godina. I još nešto. Ovaj prijedlog se razmatra zajedno sa izvješćem gospodina Hrkmarka, dakle želimo postići mehanizam Bejlina. Tu se radi prije svega o ulagačima i mislim da moramo tu stvoriti veću sigurnost za sve dionike. Vrlo je važno da porezni obveznici ne moraju plaćati za sanaciju rješavanje banaka, no isto tako moramo razmisliti o mogućnostima kako da ulagače i njihovo povjerenje zaštitimo. To je vrlo važno unutar e, konteksta bankovne unije, Europske unije. Ne smijemo zaboraviti niti položaj ulagača. Moramo stvoriti sve preduvjete kako u budućnosti se ne bi ponovno e, došlo do e, do da ne bi ponovno došlo do toga da štediše povlače u velikoj mjeri svoje štedne pologe, dakle treba nam veća pravna sigurnost. Hvala ti Diego. Dimata je sljedeći govornik. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da zahvalim Elisi, našoj izvjestiteljici, na njenom angažmanu i usredotočenosti koje je pokazala, način na koji je radila na ovom dosjeu, koji je iznimno bitno je stvarno uzorno. Paket o bankovnoj uniji je jedan od najvažnijih institucijskih eh, radova od eh, trenutka stvaranja Europske monetarne unije. To je jednako važno u mom mišljenju kao i stvaranje eura. Imamo već jedinstveni nadzorni mehanizam sa sjedištem u Sazburu. Gospodin Barnier je jučer, a izvjestiteljica danas eh, naglasio pitanje rješavanja banaka i jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka. To je od vitalne značaja ako želimo imati bankovnu uniju. Treba nam jedinstveni pravilnik koji se diljem Europske unije primjenjuje kao i nadzor banaka. Treba nam uspostavljanje banaka na jakim fiskalnim osnovama. Trebamo osigurati da na nacionalnoj razini tijela za rješavanje banaka budu usklađena. To je vrlo važno ako se samo sjetimo što se dogodilo na Cipru, dakle bitno je da takve slučajeve izbjegnemo u budućnosti. I to je jedini način kako ćemo izbjeći fragmentirani način rješavanja ovog problema i e, ograničiti rizike koji mogu nastati dakle, između naprimjer, sjevernih i južnih institucija i način kako možemo zajamčiti da čak i danas rizik koji proizlazi iz određenih zemalja članica e, ukloni, na primjer u zemljama u kojima je potrebna likvidnost i kako ne bismo imali iznimno visoke kamatne stope koje će spriječiti e, ulagače da ulažu u mala srednja poduzeća u tim zemljama. Vrlo je važno pomoći europskom gospodarstvu u cijelosti, pokrenuti oporava kako bi Europska unija u cijelosti postala konkurentnija. Rado bih e, isto tako izrazio svoju podršku onome što rekao gospodin Fejo. Vrlo mi je drago što je tekst e, izvjestiteljice tekst koji ide u pravom putu, ali ono što želim naglasiti je da će bankarski sustav i dalje biti krhak i fragmentiran ako suviše odgodimo ovaj postupak. U potpunosti smo svjesni da će nam trebati određeno vrijeme prije nego što se ovaj okvir um, stvarno pokrene, prije nego što bude operativan. Stoga smatram da moramo razmotriti isto tako i mogućnost uvođenja u naš regulatorni okvir neku vrstu prijelaznih propisa dok e, fond za rješavanje banaka ne postigne odgovarajuću brzinu rada, ako mi dopustite tako kažem. E, moramo razmotriti razne mogućnosti. Moja ideja bi bila da u prijelaznom razdoblju, dok dakle jedinstveni fond za rješavanje banaka ne bude u potpunosti operativan, da stabilizacijski mehanizam može se uključiti ukoliko je potrebna dokapitalizacija banaka, da naravno to bude vezano uz određene uvjete, no mislim da nekakav način e, usuglašavanja u vezi ovog e, roka prije nego što, se krenu, prije nego što krene drugi val stres testova, jer mogli bismo dobiti negativne rezultate nakon stres testova što bi moglo pogoršati krizu ukoliko stvarno nismo spremni uključiti se prije nego što do toga dođe. Hvala vam lijepo, zastupnice Podimata. Gospodin Hukmark za EPP. Puno vam hvala, hvala i na prezentaciji naše izvjestiteljice i drugih kolega. I ja imam nekoliko stvari koje sam želio podijeliti s vama prije svega istaknuo bih ono što je rekla eh, gospođa Ferrera, a to je da ovo mora biti kompatibilno sa direktivom o eh, rješavanju i opravku banaka. Dakle, ne smije biti nijakvih sumnji o tome koja su pravila primjenjiva. Sljedeća stvar i o, zapravo moja reakcija na raspravu. Dakle, Financijski sektor, kad ga smatramo nečim, doživljavamo kao nešto odvojeno od cjelokupnog gospodarstva. No to nije slučaj. On nije zasebni entitet, već je sastavni dio gospodarstva. I kriza o kojoj kriza o kojima govorimo pojavljuju se kada imamo problema poteškoće u gospodarstvu. Dakle, recesije, padanje vrednosti imovina, to se sve projekcira i na na financijski sektor, a financijski sektor kad kada ne obavlja svoj dio posla, već pogrešava stvari. No vjerujem da je od velike važnosti da imamo tu cjelokupnu sliku, da imamo takvu perspektivu i da vidimo da kada postoji jedna suštinska korijenska kriza, da ne možemo raspravljati o krizi samo u nekoj banci ili u bankama već se radi o situacijama gdje je cijelo gospodarstvo u jednoj stresnoj situaciji. A u takvim situacijama moramo biti sigurni da ne samo da možemo donijeti odluke o rješavanju banaka, već da imamo i kapacitete za provesti takve odluke. Dakle, vjerujem da je vrlo važno da se ne dovedemo u situaciju gdje nadležna tijela, dionici ili vlade će povjerovati da će netko drugi riješiti probleme koje zapravo taj netko ne može riješiti. U slučaju sustavnih kriza mislim da moramo biti svjesni toga da čak ni veliki europski fond za rješavanje neće biti dostatan da se nosimo s tim problemima. A tada postoji opasnost u tome da povjerujemo u to da problem možemo samo prenijeti na europsku razinu. I moramo priznati, novac na raspolaganju na europskoj razini za neku veću takvu krizu neće biti dostatan. I zbog toga vjerujem da je vrlo važno da imamo pravnu jasnoću kako se nositi sa svakom pojedinom situacijom. Jer za operativnu jasnoću djelovanja potrebna je ona pravna. I mislim da postoji opasnost da ovo zakonodavstvo izađe prije nego što uspijemo finalizirati direktivu za oporavak i rješavanje banaka. Ali isto tako postoji opasnost da stvorimo pretjerano povjerenje u ono što možemo postići. Dakle, jedan problem do kojeg može doći primjerice je kako će stvari funkcionirati u trenutku kada će komisija morati donijeti odluke i kada će Europsko bankovno tijelo biti obvezno djelovati prema tim odlukama, jer to je tijelo koje je pod komisijom, a ne iznad komisije. I to će biti donekle čudna situacija koja će stvoriti određene nejasnoće. I također, gospodine predsjedatelju, vjerujem da je potrebna i određene jasnoće što se tiče toga e, kada zapravo dolazi do velike bankovne krize, postoji li zapravo odgovornost država članica. Jer kada dolazi do velikih korijenskih kriza, kako se nositi sa činjenicom da u određenom trenutku da će se pojaviti različite kulture, različite strukture, jedna unutar eurozone, druga van eurozone, dok istovremeno znamo da je naš bankovni sustav prekogranične naravi. Tako da moram reći da imamo velike nade u ovo rješenje, izlažemo se opasnosti da ćemo imati veću, veće povjerenje nego što ćemo zapravo imati kredibilnost. I ukoliko nećemo takvu vjerodostojnost dobiti, nećemo moći riješiti nikakve probleme. Dakle, istaknuo bih izvjestiteljima da je potrebna pravna jasnoća, a kako to najbolje postići, jest ne samo da kažemo da pravni problemi s kojima se suočavamo da nisu stvarno problemi, da ćemo ih već nekako nadići, već moramo poštivati. Poštivati pravila koja imamo, inače ćemo imati manje vjerodostojan sustav. Hvala. Hvala lijepo, Gunnar. Filip Neberza, zelene. Hvala vam, Pablo. Prije svega, što se tiče vjerodostojnosti i jasnoći, najprije bih rekao nešto o veličini fonda za rješavanje. Dakle, postoji jedna crta koju moramo podvući. Prije svega, čemu ovaj fond služi? Jer u e, direktivi za rješavanje banaka, što se tiče direktive za rješavanje banaka, imamo različite stavove parlamenta, vijeća. Vijeće to vidi kao jedan izvor mogućnost za rekapitalizaciju banaka, što nije isto kako mi to vidimo. A to naravno ima određeni utjecaj na veličinu fonda. No, bez obzira koji je odgovor na to pitanje, koje god veličini dimenzije zapravo raspravljamo bit će premala. I dijelim brigu onih koji kažu da ukoliko fond bude prevelik, da bi to na neki način moglo postati jedna perverzna, perverzni poticaj da banke čine gluposti, jer znaju da imaju svojevrsno kolektivno osiguranje. No isto tako, ukoliko bude premalen fond, on će postati samo nešto na papiru. I postoji ta jedna tanka linija između toga da smo pre pouzdani u to, a s druge strane da nemamo dovoljno pouzdanja. To bi dakle bio moja prva opaska, a sljedeća se tiče toga da zapravo ne razumijem zbog čega Europska komisija je samo copy-pastala verziju koja je došla od vijeća, e, što baš i nije prijateljska gesta prema parlamentu, da su samo kopirali ono što je predložilo vijeće. Dakle, ne sjećam se da smo mi e, kopirali do sada bilo kakve tekstove. E, nismo do sada, ne bismo trebali niti sada to činiti. Dakle, ne može doći do duplikacije, do dupliciranja bilo kakvih pravnih tekstova. Jer zapravo možemo dati naslutiti da se pravila e, razlikuju. Treća poanta koju mislim da nitko još nije spomenuo je znate da tijelo za rješavanje banaka ili bilo koje nadzorno tijelo će trebati e, provjeriti da li je moguće riješiti bilo kakvu instituciju. I mi vjerujemo da je to vrlo ozbiljan postupak. Jer ukoliko imamo jednu instituciju koja je prevelika da propadne, i ako za nju imamo jedan prijedlog koji zapravo ne može proći, tada postoje dvije mogućnosti. Ili ćemo zatražiti tu banku da revidira planove kako bi se plan mogao prilagoditi banci, no u određenim slučajevima vjerujemo da nećemo moći riješiti takvu veliku banku zbog e, daleko utjecaja. I tu se pozivam na ono što je Gunnar rekao, kako spriječiti da ukoliko rješavamo problem jedne institucije, da to nema sustavne implikacije na stabilnost cijelog sustava. U tom smislu, dakle, trebalo bi razmotriti da kao sastavni dio mehanizma za rješavanje banaka, e, revizija, odnosno odluka o rješavanju banaka, treba e, dovesti do toga da se banka prilagodi planu. Dakle, ukoliko banku smatramo prevelikom ili preumreženom da ju riješimo, tada ju treba svesti na veličinu ili razinu poveznosti koja bi odgovarala tome da se problem može riješiti. Dakle, veća disciplina unutar zemalja koja bi bila potpisnica jedinstvenog mehanizma za rješavanje bi zapravo mogla riješiti 80% svih naših problema. I konačno, Gunar, imam na umu da se ovaj tekst bavi rješavanjem jedinstvenih institucija. Što se tiče sustavnih, korijenskih kriza, to je zapravo sasvim druga priča i u tom smislu ne bismo trebali pokušavati korenske krize rješavati samo kroz ovo ovdje, ovaj tekst na kojem radimo. Hvala gospodinu Lambertu. E, I ja imam nekoliko opaski sa svoje strane. Dakle, očito potrebna nam je, potrebna nam je ova pravna jasnoća o kojoj su e, mnogi kolege govorili, no isto tako je od ključne važnosti da poštujemo rokove za primjenu drugog stupa unutar bankovne unije. Kao što je rekao predsjednik Središnje banke jučer u Njemačkoj, provedba tog drugog stupa zapravo će ubrzati gospodarski oporavak. I mislim da je on sasvim u pravu kada to kažem. Dakle, to bi trebao biti naš prvi prioritet u ovom odboru i u parlamentu, dakle, ubrzati gospodarski oporavak Europe. A osobito zbog toga u kakvoj se situaciji nalazimo u kojem e, vremenskom razdoblju krajem, na kraju smo parlamentarnog saziva i imamo velik broj sporazuma, nadzor, e, zatim paket dvije mjere, šest mjera i tako dalje. Zapravo je pred nama u ovom parlamentu ostao još jedan izazov, odnosno još jedna prilika, još jedna mogućnost. Tako da je od ključne važnosti da taj posao odradimo kako treba. Obratio bi se izvjestiteljici, gospođi Ferreri, e, želi možda čuti stajalište Europske komisije? Ukratko, mislim da su neki kolege zamolili komisiju da komentira. Ukoliko se slažete, dobro, dat ćemo riječ Europskoj komisiji i nakon toga ponovno izvjestiteljicu. Izvolite. Thank you. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem se i izvjestiteljici i svima koji su eh, uzeli riječ na njihovim konstruktivnim primjedbama. Kao što je predsjedatelj rekao, ovaj prijedlog je od ključne važnosti i za komisiju. Eh, mi vjerujemo da je to zapravo treći stup bankovne unije, a taj stup mora biti usvojen što je prije moguće. Zbog toga vršimo velik pritisak na vijeće i Vjerujem da će i parlament imati velik pritisak, biti pod velikim pritiskom kako bi iznašao odgovarajuće rješenje ovog problema što je prije moguće. Dakle, s velikim zanimanjem smo pratili vašu raspravu. za komisiju je ključno da u ovom predlogu zadržimo sve aspekte koji se tiču centralizacije. Dakle, želimo jedinstveno nadzorno tijelo i jedinstveni fond. E, vjerujemo da je to najbolji način da se pozabavimo ovim pitanjem. Isto tako željeli bismo razjasniti da se ovaj prijedlog temelji na direktivi za oporavak i rješavanje banaka, dakle sve što se tiče uključenosti poreznih obveznika, korištenja, procjene o rješenju banaka, sve, sva ta pitanja bit će zapravo regulirana kroz direktivu o pravku rješavanju koji će zapravo biti jedinstveni pravilnik za bankovnu uniju. I slažem se sa izvjestiteljem za dosije o pravku rješavanju banaka da je ključno što je prije moguće dovršiti naš rad na direktivi o pravku rješavanju banaka. Također, smatramo da postoje određeni elementi o kojima je potrebno još raspravljati, primjerice pitanja koja se tiču fiskalnih posljedica, mislim da je netko spomenuo treće zemlje i isto tako uključenost e, nacionalnih tijela u donošenju odluka, a komisija je spremna e, sudjelovati u konstruktivnoj raspravi i o tim pitanjima. Konačno, e, radujemo se napred izvješću gospođe Ferrere i e, dalje suradnji i raspravama u vašem odboru. Hvala. Zahvaljujem. Kao što sam rekao, riječ ima izvjestiteljica. Hvala vam predsjedatelju. Ovo je doista bila korisna rasprava. E, ja sam pomno zabilježila e, sve komentare mojih kolega i mislim da imamo e, zapravo cijelu silu materijala kojim se može popraviti izvorni tekst. E, uvjerenija sam nikada da je Europski parlament raspoložen za jedan vrlo konstruktivan rad i isto tako da postoji načelna suglasnost o općem okviru koje nam je komisija podnijela u ovom prijedlogu. Neću duljiti, samo bih rekla da neka, da su spomenuta neka od ključnih pitanja za naš budući rad, dakle nemamo previše vremena na raspolaganju za dovršavanje izvještaja, no na samom početku sam spomenula pitanje e, izvršnog direktora odbora i pitanje odgovornosti za donesene odluke. Isto tako pojašnjenje odnosa između odbora i komisije, dakle kako će oni surađivati. To je važno pitanje. I imam prilično e, jasne komentare koje sam čula od kolega i o tom pitanju. Druga stvar se bavi onim ključnim u našem cijelom sustavu, nečim što moramo razjasniti između nas, to je jedinstveni nadzor koji očito znači jedinstveni mehanizam rješavanja banaka i jedinstveni fond za intervencije. Te tri stvari idu ruku pod ruku. Tako da je važno zapamtiti da ovaj fond zapravo nije bailout fond, fond za spašavanje i tako neće ni funkcionirati. Fond za rješavanje, odnosno njegova uloga, nije... Odnosno fond je oblikovan da bi se mogla provesti odluke o rješavanju banaka, a ne da isplaćuje novac. Dakle, on štiti porezne obveznike, među drugim stvarima. I zbog toga je toliko važan ovaj mehanizam uskakanja, odnosno bail-in. Dakle, ti elemente, elemente moramo zadržati. I više govornika je reklo da od samog početka fond mora biti dobro potkožen, dobro financiran i trebali bismo čak imati jednu proračunsku stavku koja se toga tiče, što znači da bi porezni obveznici na samom početku doprinosili financiranju fonda, iako bi se kasnije to moglo otplatiti kada jednom kada se uspostavi struktura fonda. A tu se javlja situacija gdje ne želimo da porezni obveznici e, spašavaju banke, već bi bankama pomagali dionici, dioničari. Dakle, u krajnjoj liniji taj fond bi financirale same banke. Zbog toga su kolege i govorili o fondu koji bi zapravo od samog početka trebao imati značajne, značajne financije, a kriteriji za rekapitalizaciju eh, trebaju biti jasni i trebaju biti usko povezani sa cjelokupnom strukturom. Naime, ovdje govorimo samoj ravnoteži unutarnjeg tržišta i tome da se moramo pobrinuti da se ne ni na koji način ne e, poremete pravila nekakvim vanjskim elementima koji neće biti jasni, kojim, s kojima svi neće na unutarnjem tržištu zapravo biti dovoljno dobro upoznati. E, pravila trebaju biti jasna, transparentna i primjenjiva na sve. Što se tiče stupanja na snagu cijelokupnog sustava, Važno je da pomno razmotrimo tranzicijske mehanizme. Dakle, dok se novi sustav u potpunosti ne poveže s nacionalnim sustavima, s nacionalnim fondovima, ukoliko takvi postoje. To je ključno pitanje, to je to cijelo prijelazno razdoblje. još jedna stvar koja se pojavila tijekom rasprave je svijest o potrebi za dosljednost unutar sustava. Dakle, imamo direktivu o opravku i rješavanju banaka. Goran Hockmark je izvjestitelj za taj dosije i na tome se trenutno radi. Dakle, direktiva i legislativni tekst na kojem mi radimo, a, tu ću ponovno citirati Filipa Lambera, rekao je da tekstovi koji su podneseni za naš rad su tekstovi koji su zapravo došli iz vijeća, što nam stvara određene poteškoće u nekim područjima. Ja se želim pobrinuti da ti tekstovi dobiju na značaju i da niti jedan nema primat nad drugim, već da su svi jednako transparentni i korisni. Također moramo imati jedan lepi prijelaz između nadzornog tijela i rješavanja banaka. Zatim imamo komentare Donete Hubner i nekih drugih kolega o vezama, vezama između banaka koje su unutar eurozo sustava i van sustava. Neki su kolege, osobito gospodin Ludvigson, govorili o socijalnoj odgovornosti procesa rješavanja banaka. To je još nešto što pokušavamo ugraditi u direktivu o upravku i rješavanju banaka. I jasno je da je važno da imamo i revizijsku klauzulu. Za kraj, mislim da naša ambicija da radimo brzo ne bi trebala ići na uštrb kvalitete. Dakle, zatražila bih pomoć i tajništva i da imamo na umu koliko, koliko se isplati ubrzavati tempo, iako imamo rokove za neke od ovih stvari. Naravno, inako ćemo u određenoj mjeri morati čekati i na vijeće. No mislim da ono što je zapravo proizašlo iz rasprave jest da radimo na sve osjetljivim pitanjima i ono što najmanje od svega želimo je žuriti na uštrb kvalitete. Dakle, još imamo vremena do prosinca za konačnu odluku. Ja obećam da ću se ja svakako pridržavati rokova koji su meni nametnuti i ukoliko želimo ubrzati stvari, e, ja svakako ne bih željela dovesti u pitanje kvalitetu našeg rada. Za kraj bih zahvala svima koji su uzeli riječ, svima koji su iznijeli svoje primjedbe i mislim da ne smijemo izgubiti iz vida ključni dio ovog zakonodavstva, a to je unutrašnje tržište i financijski sustav koji je otporniji, čvršći, stabilniji i koji je bolje opremljen za pružiti podršku stvarnom gospodarstvu koji će zaštititi porezne obveznike i koji će se pobrinuti da porezni obveznici i dioničari koji su u krajnjoj liniji vlasnici ovih institucija da se za njih pobrinemo u procesima rješavanja banaka, a isto tako ćemo pokušati da ovo zakonodavstvo pruži stabilnost što se tiče štediša građana koji štede ovim bankama. Dakle, imamo sustav i u SAD-u, koji zapravo nam pokazuje smjer u kojem se treba kretati Europska unija. Kolege, gospodin Klins je to već u više navrata spomenuo. Dakle, moramo zajamčiti depozite čak i malih štediša. Moramo se pobrinuti da se ne potkopava povjerenje i da nove metode upravljanja banaka ne otežavaju investicije. Zahvaljujem komisiji na njihovoj suradnji. Nadam se da ćemo nastaviti ovako lijepo surađivati s njima i da ćemo moći ovaj saziv privesti kraju sa bankama u mnogo boljem stanju. Hvala. Puno hvala Eliza. E, mi e, bismo trebali uložiti amatmane do 14 listopada. Zatim će se e, oko 23. studenog glasati na odboru, a nakon toga na plenarnoj u e, e, prosincu. Sada dolazimo do faze glasanja. Najprije ćemo govoriti o odluci gdje je konferencija predsjednika odlučila da se primjeri e, pravilo, odnosno članak 51. E, pravilnika e, vezano za tekst o zajedničkim izvješćima o direktivi za borbu protiv pranja novca i o uredbi za transfer sredstava. E, treba će se finalizirati e, ovaj e, tekst od, za vrijeme ovog saziva parlamenta. Na odboru Ekon smo trebali se o tome izjasniti i budući da je došlo do ove odluke, to, do toga onda danas neće doći. Što se tiče sastanka sa nacionalnim parlamentima to je predviđeno za danas i e, govorit će se o e, e, europskom semestru. Izvjestiteljica je Elisa Ferreira. Do tog događaja će doći u bitnom času jer će se sve to trebati odluči, uklopiti u nacrte proračuna europskih zemalja. Važno je zbog e, svih implikacija da mi govorimo o e, ciklusu 2012-2013 europskog semestra. Prelazimo sada na usvajanje e, rasporeda sastanaka za 2014. godinu našeg odbora. Imate ga u vašim dosijejima, pretpostavljam da nema prigovora. Prelazimo sada na točku 10. a to je glasanje. Ključan e, element, e, dakle najprije e, odlažemo glasanje o izvješću gospođe Pervanš Berez a nakon toga prelazimo na kompromisno mišljenje odbora Ekon o ravnopravnosti spolova, odnosno e, uravnoteženoj e, ras, raspodjeli spolova. Možemo sada glasati. Samo čas. E, imate li dakle karticu? E, niti sve, ni gospođa Berez nemaju ovdje svoje glasačke kartice. Otvaramo sada glasanje. E, još netko? tenemos 47. Ah. Perfecto. So, we move uh, compromise. Dakle, kompromis je manman A, tko je za? Da, Sven. Ispričavam se, izvjestitelj traži riječ. Gospodine Smith, izvolite. Hvala vam, samo želim reći da je ovo stvarno tekst uh, koji ste mijenili na parlamentarnom kompromisu. Ja sam započeo u jednoj točci i završio sam u potpuno drugoj točci. Već sam dugo godina u parlamentu i znam da ako stvarno želimo postići neke rezultate, moramo poslušati kompromise. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni, njihovoj podršci i prije svega tajništvu na izvjesnom radu i nadam se, dragi kolege, da ćemo na, kraju stvarno ostvariti ovo izvješće, jer to je od iznimne važnosti, inače ćemo ovdje samo sjediti i vidite da se u svijetu događaju stvari mimo nas i ako ne želite sve što je u ovom izvješću, mislim da ćete moći ipak e, pokažati s čime se slažete ukoliko želite ponovno biti izabrani. Hvala vam gospodine Schmidt, e, oprostite, zaboravio sam vam predati riječ na početku. Prelazimo sada odmah na glasovanje. Kompromisni amandman A, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromisni amandman B, tko je za, tko je protiv, Suzdržani? Usvojeno. Kompromis C u četiri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerit ćemo Provjerit ćemo treći dio. E, against and... Svenis protiv. U redu, dakle, još dodajemo dva glasa protiv, dakle, zaključimo glasovanje usvojeno. Četvrti dio, amandman e, podnesen od strane izvjestitelja. Ukoliko nema primjedbi, glasovat ćemo amandmanu četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo za svaki slučaj. Perševis against, je protiv, Sven je protiv. We close the vote. Zaključit ćemo glasovanje. Odbačeno je. Odbača se 22 za, 23 protiv. točka broj 5, to ćemo staviti u onom obliku u kojem je predloženo stane kompromisa i prelazimo na kompromis D. Oprostite. Okay, we vote the compromise. Uh, u redu, glasamo o kompromisu sa riječju trebali bi, a to je dio kompromisa u redu. Onda ćemo glasovati kompromisu u tom obliku u kojem je, dakle stavak 5. Stavak 5, tko je za? Kao što i je kompromis. Glasujemo o originalu Stavka 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Peršev against, and against. je protiv, Sven je protiv, dakle još dva glasa protiv moramo dodati. Zatvaram glasovanje. I odbačeno je. We go to D. Prelazimo na kompromis na kompromis D. Usvaja se. Kompromis E. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Ispričavam se. Amandman 2.3. Tko je za? Protiv? suzržani, Odbačeno je. We move on now. Kompromis F, exactly, thank you. Kompromis F, hvala ti Jean Paul, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na Kompromis G. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada amandman 255. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbačeno je. Samo trenutak vas molim. Excuse Ispričavam se, pitanje u vezi poslovnika. Kako smo stavak 5 u kompromisu C izglasali, moramo glasovati pojedinačno o amandmanima. A, dakle, moramo glasovati o svima osim 194. Dakle, Glasujemo samo o amandmanu 194. Dakle, na stranici četvrtoj. Dakle, odbacili smo stavak 5. Moramo glasati pojedinačno amandmane eh, te stavke. O svima njima, no 194 glasujemo samo o amandmanu 194. Je li to jasno? Dakle, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbačeno je. Ispričavam se na tome. Prelazimo sada na kompromis G. Imamo glasovanje u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Ispričavam se da imate pravo, glasujemo u uvodnim odredbama. Amandman 54. tko je za, protiv, suzdržan i odbačeno. 55. tko je za, protiv, suzdržan i odbija se. 56. tko je za, protiv, tko je za, protiv, Suzdržani usvaja se. Bismo li mogli provjeriti 55. uvodnu odredbu? Provjerit ćemo 56. 56. ta uvodna odredba je bila jasno usvojena Dobro. Ispričavam se. Bismo li mogli pojasniti jesu li 55. uvodna odredba i 56. uvodna odredba obje usvojene. 55 je odbačena, 56 je usvojena. Mislim da je za 55 bila jednaka većina i stoga tražim provjeru 55. uvodne odredbe. Imali ste plus, ali ne, Europska pučka stranka je imala višak. Mislim da je Europska pučka stranka bila za i stoga bih e, zatražio provjeru 55. U redu, 55. amandman, elektronička provjera. 55. amandman. elektroničko glasovanje. So, against and you vote? je protiv, Sven, molim te, glasovat ćemo. Pervanš je glasovao protiv, a ti Sven, kako glasuješ? Zatvaram glasovanje. Odbačeno je. U redu. 55. je odbačen, 56. je usvojen. Prelazimo na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 it isn't because we two votes in favour from our side. No. Yes. Pervonge is in favour. Ah, okay, so 23 in favour, 22. 23 za, 21 odbačeno. Prelazimo na kompromis. I, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis je, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis K. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis L. Imamo glasovanje u dva dijela na zahtjev EPP-a. Prvi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromis M tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis N. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis O. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis P. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis Q u više dijelova na zahtjev socijalista demokrata tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru? Provjerit ćemo prvi dio kompromisa Q. E, Sven, you Sven, jesi li glasovao? Još dva, dakle, protiv. Zatvaram glasovanje. Adopted. Pa- Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo drugi dio elektronički. Prvanši sve su glasali, dakle zatvaramo glasanje. Usvojeno. Treći dio, tko je za? protiv suzdržani usvojeno. Dakle, prelazimo na kompromis R. Tko je za? Protiv suzdržani usvojena. Kompromis S. Tko je za? Protiv suzdržani usvojena. Kompromis T. Za? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis U. Za? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis V. Za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis duplove za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis x za, u, ispričavamo se, kompromis x u dva dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio kompromisa x za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički, drugi dio kompromisa x. Još dva protiv glasa imamo, dakle, izvolite glasanje. Zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na kompromis Y. Gospodin Gozes. Pas Dieu dans, les, dans le dos, mais il semble Samo da kažem, čini se da naši socijalistički prijatelji da imaju jedan glas više i to od početka glasovanja. Možemo li provjeriti sastav e, osoblja? Tanji će prebrojati sada glasove. Sam dobro? E, mislim da nije tako. Ne, ne, nema nas previše. Naše tajništvo provjerilo sve u redu. So there are uh, one more socialist, Dakle imamo još jednog socijalista, no on ne glasa. Gospodin Gezos, da li je to u redu, jasno je? Vi ste predsjedavajući, vi ste onaj koji odlučuje. Ali ja se nadam da aparat e, to prima na znanje. The machine and the Troj i tajništvo kaže da sve u redu. Dakle, u redu je, možemo da nastaviti. Hvala. Prelazimo na kompromis Y, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis Z, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis AA. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AB. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AC. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AD. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AE. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis AF. Za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 51. Gospođa Klava želi riječ? Evo nakon glasanja. 51. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 52. Tko je za? Protiv, Suzdržan, odbijeno. 53 za, protiv, suzdržan, odbijeno. Sada glasamo o cijelom tekstu sa amandmanima. Gospođa Kleva želi riječ prije. Samo riječ doista. Željela bih e, čuti objašnjenje glasova u ime SID-a. Jer kao rezultat dobrog ishoda glasanja o kompromisu C koji je za nas bio ključno glasanje, predložila bih svom klubu zastupnika da glasa za to izvješće i doista bih željela zahvaliti izvjestitelju na svim mišljenjima i zamislima koje je preuzeo tijekom proteklih 4-5 mjeseci koliko raspravljamo intenzivno o ovome, no uspjeli smo zadržati kvotu od 40%, sve obvezujuće ciljeve i sankcije, dakle Zahvaljujem gospođi Klevi, onda glasamo sada elektronički o tekstu sa amandmanima. Glasovanje je zatvoreno. 37, 39 naspram 2. Šest zdržanih. Čestitam gospodinu Olije Zmiju Šmitu. Zatvaramo zasjedanje do danas u 15 sati. Hvala vam puno svima.